izvješće gospođe Hübner i gospodina John Leinona u pitanje reformiranje izbornog zakona, izbornog prava u Europskoj uniji. Sada ćemo odmah dati riječ izvjestiteljima, a molim sada sve zastupnike koji su nam se još pridružili da se strogo pridržavaju roka kojim, za govor kojim je dat, jer smo već i sada već kasnimo. Gospođo Hübner, vi imate riječ. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Mi smo ovdje zato što smo odlučili promijeniti izborni zakon koji potiče iz 976. europske zakon. Kao što znamo, Europa je prošla kroz velike promjene i što se tiče integracija i a i Europski parlament se izmijenio i što se tiče svoje veličine, ali i što se tiče svojih nadležnosti. I posebno kao su zakonodavci i koji donose odluke koje zaista obilježavaju i određuju živote naših građana. I nije sad samo da mi želimo izmijeniti zakon i prilagoditi zakon iz 1976. novoj realnosti, nego isto tako u svjetlu nove važnosti Europskog parlamenta želimo vidjeti kako će se to odraziti na sve procedure izborne. Mi smo i vidjeli sličnosti e, koje su postoje između Mm, recimo dosadašnjih nacionalnih eh, procedura koje su se bile vrlo slične europskim procedurama i nije se zapravo vidjelo uopće nikakve europske dimenzije u tom demokratskom procesu zato smo i predložili jednu izmjenu europskog izbornog zakona iz 1976. u tom prijedlogu dajemo europskom parlamentu pravo da odlučuje o datumu izbora nadalje tražimo od zemalja članice da osigure da svi njihovi građani koji žive ili rade izvan Europske unije imaju također pravo i mogućnost dati svoj glas. Nadalje predlažemo jednu čitavu mašineriju da se izbjegne dvostruko glasanje. Pit tražimo od zemalja članica da stvore uvjete za izbore kroz elektroničkim sredstvima, internetom ili poštom, da tako na taj način daje svoj glas. Isto tako i ljudi sa smanjenom pokretljivošću će od toga ko izvuče korist. Mislim da će to biti, naravno da tu ima problema, ali tehnologija je tako daleko da će to moći se napraviti na jedan siguran način. Evo recimo Estonija je 2005. već počela kad je 2% Estonije odlučilo koristiti se tim tim načinom daljinskog glasanja preko interneta, a sada je na zadnjim izborima to bilo više od 30% estonaca. Mi nadalje predlažemo i usklađivanje rokova za neke elemente izbornog procesa kao recimo uspostavljanje izbornih listi i dozvolite da spominjem i mogućnost za nacionalne stranke da informiraju glasače preko njihovih glasačkih listića o vezima s bilo kakvih sa političkim strankama europskim. I s tim i drugim akcijama nadamo se da ćemo doprinijeti tome da izbori za Europski parlament budu zaista europski i da se poveća zanimanje građana diljem Europe da sudjeluju u tom jednom vrlo važnom zapravo postupku proceduri u čitavoj Europi jer on na kraju se odražava na živote svih građana u Europi i nadamo se da će nam na taj način povećati tu participaciju. Hvala lijepo madama sada gospodin Žolajnan. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege. Europski parlament je jedinstven na svijetu. Nigdje ljudi nemaju tu mogućnost da u 28 država biraju jednu zajedničku građansku, građanski dom, parlamentarni dom. To ne postoji nigdje osim u Evropskoj, Evropskom parlamentu. Dakle, mi znamo da ti izvori, ali s druge strane, diljem 28 zemalja članica, predstavljaju i poprilične probleme. Ako smo već osam puta održali evropske izbore, nije zapravo puno učinjeno da bi se ti deficiti europskih izbora, europskog izbornog zakona popravio. Zbog toga sada pokušavamo dati jedan prijedlog kako bi sljedeće europske izbore 2019. godine učinili transparentnijim, demokratskim i moramo to naglasiti učinili ih još europskim. Kolegica Hübner je već ukazala na to da mi dajemo preporuke zemljama članicama kao i mm, što dajemo prijedloge za izmjenu izbornog zakona iz 1976. Kod ovih preporuka je riječ o tome da se poveća pristup europskim izborima. Mislimo da bi mlada generacija posebno pozvana sudjelovanje u tim izborima. Mislim da bi mnogi mladi ljudi mogli već u dobi od 16 godina pristupiti izborima i na taj način zapravo njihovom životu učiniti jednu važnu prekretnicu. Prema tome nacionalne zemlje bi trebale članice tome provjeriti kako je kod njih situacija zakonita da stave taj izborni prag, dakle da minimum godine bude 16 godina da ljudi mogu glasati. Austrija je to već napravila. Osim toga mislim da će mnogi e, mladi ljudi vrlo puno radije birati i dati svoj glas preko interneta nego otići u neku školu, mjesnu zajednicu ili u, neka, ili u neku vječnicu. Osim toga, e, jako je bitno što je to, će biti u nedjelju, a onda je, uglavnom su ljudi u kontaktu sa internetom pa im je lakše. Zatim ozbiljna priprema izbora i predizborne kampanje. Mi smo tvrdili da se u nekim državama tek 17 dana prije izbora e, iznosi i objavljuje izborna lista. Međutim, mislim ne znamo kako se onda uopće može bilo kakva kampanja predizborna voditi. Mi sada predlažemo da to bude 12 tjedana prije samih izbora. Onda se može zbilja voditi neka predizborna kampanja. Zatim, kako bi mi naglasili europski karakter tih izbora, mi često čujemo čujemo nacionalne rasprave i vidimo da se u tim nacionalnim raspravama oko cijelosti izgubila europska dimenzija. Prema tome europsku dimenziju moramo ponovno učiniti vidljivom i prisutnom bilo različitim predizbornim materijalima, reklamnim materijalima, spotovima na televiziji, raznim drugim oglasima i celim raznim drugim kanalima kako bi se vidjela imena kandidata, vidjele obiteljske e, dakle slike odnosno klubovi zastupnika europskih političkih stranaka kako bi se vidjeli kako bi ljudi mogli 12 tjedana prije izbora se početi s tim upoznavati. Zatim, mislimo da je ogroman napredak upravo ravnopravnost, rodna ravnopravnost, mislim da se može postići ovno odnos 50-50%, mnoge zemlje su to već uvjetovale i provele kod sebe, zašto onda ne i ovdje. Možda je 2019. još malo pre rano, za tim da postignemo 50-50% odnos rodne ravnopravnosti, možda će to biti prije 2024. Ali isto tako želim želimo i imati iste šanse za ulaz u parlament. 26 zemalja u Europi ima 3 postotni prag za ulaz neke stranke u parlament i mi bi htjeli da se to izjednači svuda. Zatim, neki su htjeli ići još puno dalje, da idu na transnacionalne liste, mislili smo da to ali malo predaleko ide, pa smo htjeli za sad biti malo skromniji. Mislim da je naš odbor AFKO i bio tu vrlo realističan, jer znamo da je Europski parlament više puta ne uspio sa svojom raspravom o tim svim predloženim izmjenama. Stoga mislim da ćete se kolegice i kolege složiti sa ovim pragmatičnim prijedlozima na koje smo se mi sveli i koje mislimo da su potpuno vijelni i realni. Hvala lijepo. E, ako sam vas dobro razumjela, e, imate plavu karticu za gospodina Lajnana, još osim vašeg vremena za govor. Dakle, gospodine Lajnan, prihvaćate li karticu plavu? Izvolite. Herr kennen Sie diese beiden Gospodine Leinen, poznajete vi ove dvije analize, obje u izbornom zakonu u Europi? Dovoljno ste stari, pa mislim da biste, ja i dovoljno ste dalekovidni da to možete vi prepoznati. Jedna iz Beljače, druga iz Rujne. Jedna od izbornih kolega s Andreju Dafom, jedna bez njih. Jedna sa jasnim ne kompletnim europskim klauzulama koje vi predlažete i jedna sa jasnim da. Ne mislite li vi da je jako čudno što imate dvije skupocjene studije koje ste naručili u šest mjeseci mjeseci, a dale su dva potpuno različita rezultata na naš račun u okviru Europskog parlamenta. Dvije analize visoko stručne, jako skupe, dva različita rezultata. Je, štovani kolega, mi smo u AFKO, u odboru AFKO, više puta o tome raspravljali. Mi smatramo da mora biti izjednačenost e, izbornih izgleda u svih 28 država. Sada imamo situaciju da se u jednoj ili dvije zemlje može sa 0,6% glasova dobiti mandat, dok se u drugim zemljama treba najmanje 3%. Dakle, tu nema ravnoteže i mi smo predložili da 3% glasova bude prak koji je minimalan za sve. I to je ona politička linija o kojem je većina u odboru AFKO, odboru za ustavna pitanja odlučio. Hvala gospođa Krisu. gospođo predsjednice uh, e, dragi e, e, izvjestitelji gospođo leinen europske institucije moraju ostvarivati svoje ovlasti prema najvišim standardima odgovornosti. komisija i europski parlament dijele jednaki cilj jačanja e, demokratske legitimiteta Europske unije. Ja čestitam e, parlamentu na prijedlogu za e, mijenjanje pravila o izboru zastupnika Europskog parlamenta. Izvješće izvješće odbora AFKO e, ima potencijal da postane jedna od e, temelja na načina na koji europski projekt koji svi poznajemo i moramo priznati je e, je bio vrlo izuzetan, ali i vrlo bolan proces. Od prošlih europskih izbora e, komisija koja je uzela u obzir isto tako i ovlasti Europskog parlamenta je europske političke stranke e, rekla da e, imenuju vodeće kandidate za predsjednika Europske e, komisije. Europska obitelj je to učinila po prvi put i gospodin Jean-Claude Juncker kao kandidat koji je imao većinu u novo formiranom Europskom parlamentu je imenovalo Europsko vijeće i izabrao Europski parlament kao predsjednika komisije. Ta ključna novost e, izbora 2014. povezala je e, izbore e, predsjednika komisije sa izborom glasača. E, uzimajući to u obzir za buduće e, izbore će potvrditi legitimitet e, donošenja odluka u Europskoj uniji i biti će korak naprijed prema europskoj političkoj sferi mi ćemo jačiti e, još, još jače svoju političku odgovornost i svaka stranka e, će imenovati svog vodećeg kandidata najkasnije 12 tjedana prije izbora. To će smanjiti e, raskorak na političkoj razini i na neki način će pokazati upravo na glasačkim listićima europske programe i e, aktori, akteri će biti vidljiviji e, glasačima. Mislim da smo ovdje svi bili žrtve nedostatka rasprave vezane za europska pitanja, a mislim da je to izuzetno važno. Mislim da nacionalne političke stranke i vlasti su, imaju odlučnu ulogu za odigrati kako bi pomogle povećanje transparentnosti, kako bi građani bili svjesni e, kako će djelovati njihovi glasovi. Naravno, e, to utječe na minimalni prag u svim državama članicama za e, raspodjelu mjesta, a to jača i europsku dimenziju ovih izbora. Uspostava takvog e, minimalnog praga će učiniti funkcioniranje Europskog parlamenta djelotvornijim i smanjiti rizik od e, razcijepkanosti i e, ujačati stabilne većine. Govorimo o krizi reprezentativne demokracije, razočaranje ljudi politikom, promicanje sudjelovanja je važno za europski projekt i zato zaista pozdravljam ovaj prijedlog da se e, proširi pravo glasovanja i na, za glasače koji žive u trećim zemljama i na taj način jačamo i e, političko sudjelovanje žena u europskim izborima korištenjem e, izbornih lista koji osiguravaju ravnopravnost spolova. To je još jedan korak u pravom smjeru. Ja sam bila ovdje, odnosno na drugoj strani, kada sam mnogo puta predložila ovu kvotu i iz zemlje koju najbolje znam morali smo, smo učiniti nešto i na nacionalnoj razini. Zato kao što sam rekla u mnogim zemljama je e, to prava katastrofa na lokalnoj razini, ali i u nacionalnim parlamentima. Ali sada konačno imamo to načelo koje je izuzetno važno. E, e, isto tako praćenost medijima europskih izbora je isto tako jako važna što je zapravo ključni uvjet za e, pravedne i otvorene izvore. Dakle, moramo stvoriti jedno europsko izborno tijelo gdje će informacije o izboru za Europski parlament biti centralizirane. Prije nego što se opredijelimo moramo to dobro e, istražiti, a posebno trebamo istražiti mogućnost e, takvog prijedloga, uključujući odgovornosti takvog tijela i mogući aranžmani E, na koji način bi ga trebalo osnovati i kako bi on djelovao e, na e, financijske, na financijske posljedice. Dakle, ja zaista potičem parlament da donese ovaj ambiciozan prijedlog. Hvala. Povjerenici, sada ćemo započeti sa gospodinom Šeflinom, minuta i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice, povjerenice. Nema ništa u Europskom parlamentu e, što treba zajedničkog sustava izbora samog za sebe. Svaki parlament na svijetu to radi i želi biti transparentan i predvidljiv. Ako sustav po kojem e, građani biraju predstavnike u Europskoj uniji je sličan, ako ne e, jednak, jer imamo naravno 28 različitih sustava. Ono što je osjetljivo ovdje jest prag Treba li postojati minimum e, postotka glasova koji neka stranka mora imati prije nego što bude zastupljena? U nekim državama članicama nema potpore za to, međutim u većini država članica je to prihvaćena praksa. Prag pomače da jednostavno e, izbacimo frivolne e, natjecatelje koji samo žele privući pažnju. Neki kažu da taj prag sužava tržište i stvara veliko veliku prepreku ulasku. Mislim da trebamo imati ravnotežu, trebamo imati prag, ali ne previsok i to želi ovaj, ovo izvješće. Želi postaviti prag, ali ne jedan prag koji ne možemo prijeći. Mislim da je to razumno e, rješenje. Hvala. Gospođa Breso. Minuta i pol za SND. Da, ja isto tako želim zahvaliti izvjestiteljima na ovom vrlo složenom radu. Isto tako i povjerenici na potpori koju je dala našoj inicijativi. Ovo je jedna vrlo osjetljiva tema zato što je to jedan od dva slučaja u kojem je parlament e, ima legislativnu inicijativu. Mi predlažemo e, izmjene, iako ograničene. Želim reći da od 76. vijeće odbija mijenjati tekst e, ovog akta o izborima i e, učiniti izbore europskima, kao što je rekao kolega Šeflin. Prijedlozi su e, vrlo ograničeni prijedlozi, ali idu u smjeru da dobijemo homogenijo zakonodavstvo vezano za izbore. Želim podsjetiti na neke stvari koje daju vidljivost europskim strankama, dakle da daju smisao europskim izborima, isto tako da e, se može birati kandidat za predsjednika komisije, kao i da e, postoji određeni broj tjedana tijekom kojem se e, nominiraju kandidati. Isto tako ravnoteža spolova koja je nužna i E, isto tako e, tema nacionalnih izbora koji bi morao ući barem u uvodne izjave. Nadam se da ćemo uspjeti prvi puta konstruirati jedan e, izborni zakon u ovom parlamentu. Hvala. Hvala, gospođa. Gospodin Jadovski, dvije minute gospođo predsjedateljice EKR Mislim da sadašnji e, izborni zakon je dobar i ne vidimo razlog e, zbog čega bi ga trebalo mijenjati kako bismo centralizirali i e, uskladili izborni zakon na europskoj razini. Moram spomenuti dvije stvari. Kao prvo, Ako e, smanjimo e, dob za glasovanje na 16 godina i ako ohrabrimo izbore preko interneta, ove dvije mjere će značiti da će više ljudi glasovati. Mi zapravo mislimo da to nije tako, da ne trebamo e, koristiti internet kao glavni način glasovanja. Ono što je još važnije je pitanje centraliziranja izbornog zakona i obveze da se koristi europski logotip zajedno sa nacionalnim e, logotipom stranke. Mi mislimo da to nije nužno. Postoje nove političke stranke u našim državama članicama koje bi mogle odabrati to učiniti kasnije kada uđu u Europski parlament. Zašto bi one to morale činiti tijekom e, izborne kampanje? Što se tiče legitimiteta Europskog parlamenta, on se mora temeljiti na poštovanju e, nacionalnih tradicija i nacionalne suverenosti. Što smo bliži e, nacijama, to smo bliži građanima. Ako harmoniziramo i centraliziramo izborni zakon, onda će Europski parlament sve, sve više udaljiti od stvarnih problema građana i zato ćemo mi glasovati protiv ovog prijedloga. Ode dvije minute gospodina Pakazrunda. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, samo nekoliko riječi. E, dakle, donesena je odluka da se odgodi glasovanje kako bismo e, pojasnili neke stvari u ovom izvješću. Mislim da do sada je izvješće pokazalo nedostatak ambicije. Mislim da je to divan primjer kako smo propustili jednu dobru priliku. To dolazi u vrijeme kada europske institucije nisu, su dosta diskreditirane. Samo jedna od četiri osobe koje imaju pravo glasovati glasuju za Europski parlament. Istovremeno to ima implikacija i na nacionalnoj razini. Vlade igraju sličnu igru. Glavne stranke e, nisu u skladu s onim što e, je u, e, što kažu u parlamentu prema onome što kažu u, svom, u svojoj državi posebno tijekom izbora. I zato mi podržavamo povećanje svijesti vezano za europske izbore, ali europski izbori bi morali biti nešto više od testa za nacionalne politike. Europski parlament treba biti parlament građana. A mi, zastupnici građana, trebamo e, biti pod stalnim nadzorom. Trebamo se pitati e, postiže li zapravo to izvješće uopće te ciljeve? On predlaže neke pozitivne promjene, neke su samo kozmetičke prirode, a neke će zaista imati veliki utjecaj na naše zemlje. Predlaže određena poboljšanja vezane za ravnopravnost spolova i e, glasačkih prava u našim zemljama. Međutim, jedan prijedlog a to je stavljanje logotipa političkih stranaka na e, glasačke listiće e, nije dobar. Mislimo da je ideja kvota nešto što jača e, ulogu političkih stranaka. Gospodin Šulc. Gospođa predsjedavajuća, gospođa povjerenice. Evo, drage kolegice i kolege, dakle daljnji razvoj Europskog izbornog zakona s pravom stoji na našoj, na našoj agendi. Mislimo da se to politički gledano može time puno uspjeti, ali mora se uvijek postaviti pitanje kome će to na kraju koristiti. Da li će to pomoći da se onaj politički prostor u Europi koji već godinama ispunjen jednom zapravo povlačenjem građana, da se to popravi ili i isto tako da li će oni koji su bili do sada isključeni ili isključeniji od ostalih biti ravnopravniji, pogotovo recimo kroz rodnu ravnopravnost. Dakle, dragi izvjestitelji, unatoč svim vašim dobrim namjerama, i to moram opet naglasiti, Problem je tome, dakle, unatoč svim dobrim namjera niste išli dovoljno odvažno na reforme. I na kraju ste zapravo izvješće sam sebi, samo sebi dovoljno. Ali političke prostore i proširene mogućnosti da se za sve stvore, to u tom izvješću nije unutra. Tu se zapravo pokušava tehnički riješiti nešto što se samo po sebi ne može riješiti. Jer vi ne možete unijeti jednu opću dinamiku Europe ovdje teoretski smišljenu u zemlje članice. Demokratska razmišljanja se po meni ne mogu zapravo povezati sa onim identitetom e, građana Europe koje, na koje vi pucate. Recimo, jedna njemačka velike novine su unaprijed rekli kao kritizirali jako e, čitav taj proces koji vi predlažete. Hvala. Gospodin e, Terry Cabras zelenih. Hvala. E, oblik izbornog zakona Europske unije je vrlo važno pitanje. Činjenica da imamo dva izvjestitelja je prvi signal saveza u vodstvu to nije loše samo po sebi, međutim e, uskoro je to e, tome dodana nedostatak fleksibilnosti kada je rasprava došla do točke gdje treba prihvatiti ili ne neke od prijedloga koje su dale ostali klubovi zastupnika. Zato mi je žao što moram reći da je ovo slaba reforma koja nije zapravo bila u skladu sa smislom povijesti. Ovo izvješće je trebalo postojati i jačati e, povjerenje europskih građana u institucije. Međutim, to nije učinilo, e, barem u sljedeća četiri područja izvješće postavlja nešto novo obvezni e, prag koji smatraju e, koji e, njemački ustavni sud smatra neprihvatljivim a sada je to obvezno za sve zemlje u Europi ova mjeri ide protiv poštovanja manjina drugo transnacionalne liste su spomenute ovako slučajno i uvedene u uvodnim izjavama tri Čak i uvođenje ravnopravnosti spolova je e, odgođeno do europskih izbora 2024. Dakle, e, nis, i nismo uspostavili e, niti e, minimalnu dob glasača na 16 godina. James, jednu minutu. Poslušala sam e, uvodne izjave kojima se govorilo o ciljevima i pokušali sam ih opravdati. Međutim, zapanjena sam čuti nešto što sam čula. Postoji e, jedan autor koji se zove George Orwell i on bi bio zaista ponosan na ono što je rečeno danas. I što se tiče onih koji se e, boje onoga što je u toj knjizi, oni bi dobili, on bi dobili potvrdu svojih strahova. Više demokracije. Što se dogadilo u Portugalu što se e, tiče ishoda izbora tamo? Je li je to cilj onoga što sam čula danas da ignoriramo želje građana i što je demokratski ishod? Nisam do sada čula ništa o e, kibernetičkim napadima, o e, krađi identiteta, a toliko se usredotočujemo na elektronsko glasovanje. Mislim da je izborni zakon nešto što trebaju raditi e, suvereni narodi, a ne da o tome raspravljamo u ovoj vječnici. Gospodin Anemans, jedna minuta. Verkiezingsakte van 1976 voldoet tot op vandaag om op een ordentelijke manier Dakle, e, ovaj zakon iz 1977. E, sasvim je dovoljan za vođenje izbora u državama članicama. Sada Europski parlament žele donijeti novi izborni zakon koji će prisiliti europski birače da glasuju masovno i da će podržati ovu novu Europsku uniju. I tu se zapravo od nas stranu guraju države članice e, kroz zakonodavstvo Europske unije koje će oduzeti prava državama članicama i mm, zastupnici u Europskom parlamentu više neće predstaviti svoje države članice nego građane Europske unije uvešće se obvezatno glasovanje svugdje i to će dovesti do danje fragmentacije i ljudima će e, omogućiti da glasuju za male protueuropske stranke. Mi inzistiramo da stranke ostanu autonomne, samostalne i da same države odlučuju koje postupke trebaju koristiti za svoje građane, Hoćete li prihvatiti plavi karton? Pitanje. Izvolite. Ja ću biti vrlo kratka. Ovaj sporazum se temelji na sadašnjim ugovorima. Mi predstavljamo cijelu uniju, a ne naše države članice. Niste li to znali? Gospođa što se tiče onoga što piše u ugovorima, zato sam ja izabran. Možete vidjeti zastave oko mene i ja se nadam da će još više zastava biti ovdje u ovom domu. Mi e, zastupimo glasača koji su za nas glasali, za to imamo pravo. E, e, e, vi imate pravo reći da mi predstavljamo cijelu Europu, ali to nije istina. Mi predstavljamo naše glasače, naše ljude i na posljedku Europu. Gospodin Svoboda. Štovana gospođo predsjedavajuća, ugovor o funkcioniranju Europske unije daje Europskom parlamentu mogućnost da inicira reformu izbornog zakona. Ja sam sretan da je to i uspjelo zahvaljujući odboru AFKO i da smo uspjeli tu mogućnost iskoristiti. Ideja koja se skriva iza izvješća Eh, je nešto što moramo poduprijeti. Jačanje demokratskih načela Europske unije. To je preduvjet za pozitivno percipiranje europskih izbora. A to će, kako se nadam, dovesti i do većeg izlaska na glasanje i doveći će do pozitivnijeg ishoda generalno za Europu. Parlament je demokratska tvorevina, demokratska institucija koja, koja je glavni cilj da potiče i proširuje europski duh. Prema tome, naše je zanimanje, u našem je interesu da ispunimo očekivanja naših građana i vratimo njihovo povjerenje u nas. Hvala. Gospodin Pereira sljedeći. Hvala lijepa, e, predsjednice. U pravilu e, mi E, trošimo svoje vrijeme e, žaleći za starim problemom demokratskog deficita, ne govorimo o mjerama kojima e, bi popravili situaciju, a to nije tako danas, pa želim zapravo zahvaliti našim izvjestiteljima na izvrsnom izvješću koje predlaže vrlo realan način za poboljšanje izbornog prava za europske izbore. To je e, nekoliko, jedno od nekoliko područja gdje imamo ne samo pravo nego i dužnost e, da e, pokrenemo inicijativu, da jačamo europsku dimenziju demokracije, poduzimamo važan korak u povezivanju europskih izbora sa kandidatima za Europsku komisiju i predsjednika. Vrijeme je da idemo i dalje, glasački listovi, materijali u kampanjama moraju učiniti vidljivim europske stranke moramo imati iste načela za rodnu jednakost iste rokove za predlaganje liste kandidata moramo imati isto e, vrijeme glasovanja iste mogućnosti za elektronsko i poštansko glasovanje i moramo imati prag moramo reći e, E, da on bude u rasponu 3 do 5% e, za zemlje i izborne jedinice koje imaju više od 26 članova. Građani moraju znati za koga glasaju, za što i europska demokracija bit će bolja zbog ovog izbornog, izmjene izbornog prava. Hvala. Gospođo, von predsjedavajuća, E, njemački ustavni sud je proglasio neustavnim ovaj prag od 5%, tako da je onda su i u ovaj dom ušle i male stranke koje su dobili zapravo svoje mandate na teret drugih. Zbog toga bi socijaldemokrati i zeleni ponovno htjeli uvesti onaj izborni prag. I oni su stalno to argumentirali time da se čitav rad u ovom domu zapravo ubijaju, onemogućavaju te male stranke koje su ušle. Međutim, to je palo u vodu jer je recimo gospodin Lambsdorff od, libera, od liberala ili gospodin Sonfan isto tako nikom ne smetaju valjda u domu. Prema tome, dame i gospodo iz, iz krugova redova socijaldemokrata, vi ste svoju mrtvu argumentaciju samo zamijenili jednim novim trikom kako biste svoja lena sačuvali jer želite graditi u europski izbor jednu zapravo vama ogradu koja vama koristi. Prema tome, to nije nimalo demokratski gospodine nam to je zapravo bjedno. Gospođa Müller. Da, ovdje se sa jednom velikom većinom u parlamentu želi provesti reforma Europskog izbornog zakona. I to iako je do sada uvijek u središtu pažnje stajala subsidijarnosti. Za mene nema nikakvog razloga uvesti ovdje izborni prag minimalni od tri proga postotka. Zato što je to zapravo se tiče samo Španjolske i Njemačke, svima ostalima to nije problem. A isto tako je argument da male stranke smetaju u domu i zapravo ugrožavaju funkcionalnost rada i rad čitavog parlamenta, to nisu argumenti koji stoje. Mi u Njemačkoj imamo dvije presude Njemačkog ustavnog suda protiv ove izborne praga koje bi se ovim ovdje sada htjela zaobići. Posljedica bi bila da 8 milijuna birača u budućnosti ostane potpuno neuzeto ne, u obzir. A to je naravno štetno po demokraciju i su tako dovodi do toga da građani se prezasite politikom. Ja mogu garantirati da sam ja samo imala 1,6% glasova dobila u svojoj zemlji. Ali to je više, još uvijek više nego što Malta ima stanovnika. Stoga smatram da imam apsolutnu legitimaciju za mandat u ovom parlamentu. Gospodin Buhner, izvolite. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća, što ste mi riječ dali. Uvođenje jednog praga od 3 ili 5% odnosi se za ulazak u parlament, e, odnosi se isključivo na Španjolsku i Njemačku, njih pogača. Jer to su jedine zemlje koje imaju s jedne strane više od 126 zastupnika, a s druge strane nemaju nikakvu ovakvu klauzulu koja im nameće obavezni izborni prag. A šta bi to značilo ako to izvedemo? To je zapravo ona pravda o kojoj vi govorite prema manjim zemljama, pravičnost. O tome gospodine Lajne nema nikakvog govora. Jer pogledajte brojke, 3% u Luksemburgu znači otprilike 12.000 glasova birača. 3% u Njemačkoj je 10 ili više puta više od toga. Prema tome, onda ako je Njemačka ovdje za, u tom proporcijama zapravo zapostavljena, ako uzmete o njihovoj proporciji, onda bi to bilo 30 puta više, pa je li to demokracija? Isto tako bih htio napomenuti da glasovi izbora, glasovi koji se od malih stranaka zapravo dodaju i prenose na velike stranke, jer male nisu prešle prak da to jasno obrazlože i objašnjava zašto je velikima u interesu da to uvede i male izgura. Hvala lijepo gospođa Majer sada na jednu minutu. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Danas smo mi svjedoci ...parlament moet meer Europees worden en minder nationaal zogenaamd omdat hij zich druk maakt over de... Evropska unija sve više raste i eh, države gube sve više ovlasti. To e, govori o deficitu Brisela. Pogledajte brojke e, za izlaznost e, na izborima. Nitko ne zna više ko je predsjednik Europske komisije. Taj se demokratski deficit ne može riješiti tako što će se nametati državama članicama rješenja smanjivati demokracija u državama članicama i nametanje praga. Moramo se pitati zašto nikome nije stalo od Europske unije. Zašto 42% E, samo 42% ljudi glasuje na europskim izborima. Činjenica je da većina takozvanih e, zastupnika naroda e, podržavaju te demokratske napore, gospođo predsjedavajuća. Izbori za Europski parlament zapravo su izbori za nacionalne zastupnike. U mom slučaju ja mislim da mi trebamo zastupati ljude nizozemske. Ti se odbori, izbori održavaju nizozemske ja dolazim iz nizozemske. Gospodin Preda. Hvala. E, Uvodno bih htio izraziti svoje čestitke Danete Hübner i gospodinu Lajnanu. Ovo je već drugi pokušaj reforme izbornog zakona. U prethodnom našem razdoblju mandatna nije bilo i lako i nismo zapravo mogli naći ravnotežu između ambicija i onog što je izvedivo. Ali sada mislim da ćemo u tome uspjeti. Ako želimo da europsko zakonodavstvo ne bude samo obični zbroj 28 i dakle postupaka izbornih istupnih procedura različitih onda moramo poduprijeti ove preporuke koje su navedene u izvješću Leinen. Hübner. Isto tako moramo se držati ovih smjernica koje su navedene i koje su usvojene u odboru afka. Zato što će nam to donijeti više Europe pri europskim izborima. Moramo odrediti standarde za demokratsku legitimaciju ovdje. U tom kontekstu navodim tri točke koje su meni vrlo važne i koje sam stalno isticao i podupirao. Mogućnost da se uvede, da se uvede mogućnost izlaska na izbore sa 16 godina, zatim održavanje demokratskih procedura kod e, imenovana kandidata i isto tako uvođenje mogućnosti davanja glasa elektronskim putem, dakle internetskom glasanjem. Mislim da će nam to pomoći da dođemo do više glasača i da će više ljudi moći uopće sudjelovati. A također mislim da je veliki broj amandmana koji su podneseni da oni neće ni u kom slučaju poremetiti ravnopravnost ova koju smo postigli odboru AFKO. Sí, señorías,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 No e, e, zastupnici, želim vam postaviti jedno pitanje. Ne mislite li da je nakon četrdeset godina došlo vrijeme za izmjenu izbornog prava? E, taj zakon donesen zapravo 1976. prošlo je četrdeset godina. Ne mislite li da se Europa međuvremeno promijenila? Ja mislim da je. A moje drugo pitanje, ne mislite li da svi mi koji smo ovdje trebaju biti podvrgnuti istim pravilima, istim pravima, trebamo imati usklađeni sustav izbornog prava? prava e, i treće ne mislite li da je vitalno da imamo e, e, zastupnike europskih stranaka a ne nacionalnih stranaka mi ovdje zastupamo europsku suverenost dakle ponavljam mi zastupamo predstavljamo europsku suverenost, suverenost i zbog toga moramo biti podvrgnuti istom skupu pravila kako bismo osigurali da radimo na jednakoj osnovi ovdje. Trebamo biti dio transnacionalnih lista u kojem nositelj liste e, e, je spreman voditi Europu. Čini mi se da je to demokratski način. I moje konačno pitanje za kolege iz e, klubova Zelenih i Gue E, molim vas kolege, nemojte glasovati protiv ovog, ovo je nesavršen e, zakon, mogao bi biti bolji, ali ne mislim, a mislim da mora, da ne, smijete svoje snage udružiti s onima koji su toliko protiv Europe. Hvala. E, prihvaćate li e, plavi karton e, na ovo izlaganje? Gospodin Lubroton, imate, podigli ste plavi karton, izvolite, hvala lijepa što ste mi dozvolili. e, e zadeklo me to što vi mislite da mi više ovdje ne zastupamo naše narode ovdje. U, tijekom ove izborne reforme želite da mi e, zastupamo europske političke stranke. Ja osobno smatram da je to pogreška. Ja mislim da je zadnja prilika e, za spas Europske unije da se vratite narodu. To je savjet s moje strane i ja sam zapravo za e, e, e, rastavljanje same Europske unije, ali nije li vam zadnje nada da se vratite narodu? Narodi Europe jesu Europa, integrirani u Europu ja bih htio vidjeti više europskih političkih stranaka. Ja zapravo ne želim samo zbrajati nacionalne partije, nego želim e, želim imati izvorne europske stranke koje predstavljaju europski suverenitet. E, mi nemamo dovoljno transnacionalnih lista e, ni u ovom zakonu, ali to je korak u pravom smjeru osuđujem um, što su CDU, su demokršćani i socijaldemokrati vodili glavnu riječ o ovom izvješću i sve krivo napravili, potpuno ignorirajući odluke Njemačkog uh, ustavnog sada. Tvrdim da se bojite snage i odvažnosti malih. Jedna kolegica demokršćana je nedavno rekla, mi vas sad promatramo. Drugim riječima to znači, vi ste nas podcjenjivali, ali glasači nas sve više cijene, zovem to načelom Asterixa, mali ali, zato oho. To bi trebalo biti jedno pravilo za demokraciju. Jer vidite, ja sam do sad već više izvješća e, izradio nego mnoge kolege u proteklih deset godina. Ja sam jedan od najaktivnijih njemačkih parlamentaraca, ja sam onaj koji shvaćam ozbiljno sve brige naših građana. Ja sam onaj koji glasno govorim u korist naših obitelji. Prema tome vrlo ozbiljno, ako vi ovdje e, zapravo budete nastavili ovako, izgubit će borbu s nama. A u svakom slučaju prestanite naše male stranke gaziti nogama i ignorirati odluke Ustavnog suda Njemačke. A sada idemo na spontano javljanje. Imam šest zahtjeva. E, počet ćemo sa gospodinom Pospisilom jednu minutu. Jesam li nešto krivo rekla? Krivo sam izgovorila vaše ime. Gospođo predsjedavajuća, ja sam pratio ovu raspravu i podupirem prijedlog Imamo jako puno pozitivnih primjera i pozitivnih preporuka kao što je elektronsko glasanje. Međutim, ja moram isto tako upozoriti i na to da izbori trebaju dalje ostati na razini nacionalnih država. Jer ako bismo pojedine izbore u pojedinim, izborima, u pojedinim zemljama zapravo rastvorili, mi bi prekinuli vezu između birača i političara E, oni moraju ostati dakle na nacionalnoj razini jer birač mora znati glasač mora poznavati svog kandidata i mora mu vjerovati i mora od njega čuti o čemu se u Europi govori što je bitno. Ako taj sustav razbijemo onda će legitimnost biti puno manja jer glasači neće poznavati svoje zastupnike i manje će ih izlaziti na izbore. na European Demos. Έτσι με την τροπολογία e, Mi sada želimo stvoriti e, Europski demos. Dakle, sa amandmanom broj 1 e, e, zastupnici Europskog parlamenta bit će birani kao predstavnici Naroda Unije, a ne država članica Europske unije, ali Europski narod se ne može ukinuti zakonom. To svi moraju razumjeti. I, a druga stvar je da namećemo prag od 3%. E, e, e, i čuli smo neke vrlo zabrinjavajuće glasove protiv Njemačke Europe sa novim izbornim zakonom mi snažimo europsko europske stranke e, će prevladati u odnosu na narod i e, dakle članak 21 e, izvješća promiče europski lonac kao u SAD-u i želimo priznavanje manjinskih jezika na europskim izborima. Hvala lijepa e, predsjednice. Ova reforma neće e, osnažiti demokratsku reformu europskih institucija ili e, demokratski legitimitet procesa donošenja odluka uniji i neće privući naše građane. čini mi se da zapravo ovdje gledamo na regionalne političke stranke sada govorimo o E, baskijskoj zemlji, to je nacija, to su ljudi bez vlastite nacije, to je narod bez vlastite nacije. Mi e, e, vidimo da će se milju, mi smatramo da će se milijuni naših građana osjetiti istisnutima iz europskog demokratskog procesa na ovaj način. Treba nam više legitimiteta u mojoj zemlji, više europskog legitimiteta i e, e, nećemo, nećemo imati jednu jedinu izbornu jedinicu. Hvala lijepo. Mislim da je ovaj prijedlog definitivno jedna glavna i odlučujuća šansa. Kad pogledate da ovom sadašnjem stanju vjerojatno svi njemački zastupnici praktički spremni složiti se svakim prijedlogom za svoj za europski izborni zakon samo da, zato da bi dobili onaj svoj željeni izborni prag od 5%. Pa onda vam moram reći onda idite do kraja vi izvjestitelji, vi predlagači reforme, idite čak sa transnacionalnim listama. Jer nećete tako, nećete samo zato što ste napravili na jednom izbornom listiću jedan logo neke male stranke, nećete na taj način povećati europsku dimenziju, ne. Nego ćete ju povećati na taj način što što ćete zastupnike iz različitih zemalja doista motivirati i dovesti do toga da rade skupa i traže zajedničke političke pozicije. To bi transnacionalne liste postigle. međutim na ovaj način kako ste vi to napravili ovaj prijedlog jednostavno nije dovoljno ambiciozan i jednostavno samo prikazuje vašu želju da male njemačke stranke udaljite iz parlamenta. Hvala gospodin Pol. za udělení slova. Ja sam Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Ja sam bio iznenađen kad sam čuo ovu diskusiju. Jer ta klauzula o obaveznih 5% za prag, kao prag za ulazak u parlament jednostavno ne stoji, budući da je njemački ustavni sud sam došao do zaključka da je to neprihvatljivo. Međutim, moram reći da je u Češkoj Ustavni sud odlučivao o tome, a u Češkoj je Ustavni sud odlučio da se taj prag ostavi i smatra da to nije ništa što bi bilo protuustavno. Dakle, vidite, dva ustavna suda u dvije europske zemlje članice Unije su odlučile na različiti način. I to pokazuje upravo sve probleme u kojima smo mi našli. Jer vidite, ustavna prava pojedinih zemalja članica su, se trebaju dakle mijenjati detaljnim pravilima i detaljiziranim uredbama, a to nije u redu po našem mišljenju, to je krivo i izaziva jednu napetost koja nikom neće koristiti ako je loša. Zbog toga ja se zalažem za zajednička pravila i zato molim krajnju pažnju u ovoj, ovoj situaciji. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Pogledajmo najnovije događaje. Imamo uh, uh, uh, ugovore koji se odobravaju iza leđa građane bez ikakve demokratske kontrole, bez ikakvih referenduma ili kad se održavaju referendari, mi onda se ti rezultati zanemaraju kada nisu pogodni. Dakle, radi vidjeli smo to sa sporazumom o proračunu. Gospođa Merkel je to opravdala i rekla da trebamo nešto što će jamčiti da ako se mijenja vlada da se mijenjaju politike. Dakle, to je otvoreno izravno miješanje, nezakonito miješanje u suverene odluke e, naroda. vlade se biraju, politike se nameću i demokratski izabrani parlamenti se ignoriraju. Ja mislim da e, je ta protudemokratska narav Europske unije jasna. Cijela zgrada je nedemokratska u, svojoj strukturi, pa nema nikakvog smisla mijenjati boju na zidovima. Postoje neke vrlo ozbiljni izvješći, vidovi ovog izvješća koje povećavaju nedemokratsku narav e, Europske unije. E, Hvala lijepa, hvala svima na svim vašim komentarima na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Želim je zaključiti ponavljajući da je da komisija u cijelosti podupire napore parlamenta da e, e, prihvati ovaj e, pravovremen vrlo ambiciozan prijedlog. Po našem mišljenju trebamo isporučiti uniju demokratskih promjena i moramo mijenjati koncept kako biramo kandidate ovoj politički projekt koji traži učinkovit e, demokratski sustav u kojem sudjeluju građani u cijelosti. Jačanje veze između izbora i e, e, predstavnika građana e, i, i procesa odabiranja šefova europske izvršne vlasti opipljiva je, demokracija sudjelovanja e, građana u postupku donošenja odluka u Europskoj uniji. Kao što sam rekla na početku, ja mislim da je jako važno naglasiti važnost kvota i rodne ravnoteže E, koju e, također jako podržavam i e, podržavala sam i kao zastupnica u Europskom parlamentu. Mislim da je ovaj prijedlog konkretan način za stvaranje novog osjećaja sudjelovanja u europskoj građevini i potiče građane da imaju aktivniju ulogu u europskoj demokraciji. Kao što sam rekla na početku, u ovom trenutku sada je zaista presudno graditi, doprinositi povjerenju između građana i europskih institucija. Hvala lijepa. A sada se vraćamo izvjestiteljima. E, gospođa Hübner, dvije minute. Hvala, hvala lijepa dragi kolege želim zahvaliti i onima koji su rekli da nemamo dovoljno ambicija i koji misle da smo preambiciozni u gosni smo imali takve dvije skupine ovdje u ovoj, e, e, dvorani e, oni koji kažu nismo dovoljno ambiciozni njima želim reći da ponekada u našem radu i u vašem iskustvu zapravo želimo okupiti više ljudi za ideje za koje mislimo su važne za europske građane i onda naravno se smanjuju naše ambicije na zajedničku razinu ambicije i to je do određene mjere objašnjava i zašto nismo mogli učiniti određene stvari nismo ih mogli učiniti i zato što smo morali proći postupak kroz vijeće morali smo otići s ovim prijedlogom vijeće a i vijeće je potpuno ignorirao, eh, a to dolazi iz ugovora, ignorirao je naš prijedlog i zato pokušavamo izgraditi nešto što će proći kroz cijeli sustav koji će nas moći odvesti korak naprijed u razvoju prava europskog parlamenta da odlučuje o postupku za svoj e, vlastiti e, izborni postupak e, i to do određene mjere može objasniti prvu skupinu komentara ali za sve one koji kažu da idemo predaleko želim reći da se u potpunosti u cijelosti s vama ne slažem kada kažete da idemo predaleko u smislu preuzimanja odgovornosti za pitanja koja pripadaju na nacionalnu razinu za postupak koji je u nacionalnoj suverenosti želim reći da ovaj prijedlog e, e, zastupnike u europskom parlamentu približava biračima i ovaj prijedlog također i europske e, građane približava Europi. Dakle, e, mi ostvarujemo ovim prijedlogom ono što je e, prevladavanje najveće slabosti današnje Europske unije, a to je ta velika udaljenost između građana i Europske unije. Zato se nadam da ćemo e, kroz sve ove rasprave koje smo imali i koje smo imali na razini odbora koje imamo ovdje i koje ćemo i dalje imati u vijeću da ćemo kao rezultat dobiti nešto što možda neće biti prekretnica kao što je rekla lijepa povjerenica ali nešto što će nas svakako odvesti naprijed na ovom putu prema pravu Europskog parlamenta da odlučuje o svom izbornom postupku jer kao što je kao kolega, mi smo vjerojatno jedini parlament na svijetu koji ne može sam odlučiti o postupku. I e, na što se tiče Praga i e, e, Njemačkog ustavnog suda, nadam se da će Jolajna to objasniti, ali ako se dobro sjećam, Ustavni sud je također rekao da ako post kad, da, bi e, postojao europski e, zakon europsko pravo o pragu to bi bila druga priča zato predlažemo europsko pravo da izbjegnemo probleme koje imamo na nacionalnoj razini sa različitim tumačenjima koje daju različiti ustavni sudovi u svakom slučaju hvala vam nadam se da ćete još uvijek imati vremena promisliti kako ćete glasovati hvala gospodin Lajnen izvjestitelj da, hvala vam puno. Želim svima zahvaliti koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Kolega Šeflen je doista rekao da je jedan minimalni prag u redu, ali da ne bude prevelik. I to smo i učinili. Mi smo pogledali što postoji ovih 26 država. Suda ima po zakonu ili de facto jedan minimalni prag od 3% za ulazak u parlamenta. Mi smo to onda predložili da se uvede u ove dve države u kojima to ne postoji. To nije previsoko, to je jednostavno norma u većini naših zemalja članica i tamo je to nekako već uhodano i to postoji, to je prihvaćeno i nema problema, ali doista drage kolegice i kolege, naš njemački ustavni sud je izrekao tu presudu o kojoj govorimo. Ali je s druge strane to prvo i otvorilo vrata za jedan prag, za ulazak, minimalni prag. Rekli su, dok god nemamo za jedinstveno europsko pravo, mi ćemo sada donositi presude koje vrijede na našu zemlju, kako je to do sad bilo i tradicionalno. Ali sad, znači, mi moramo gledati, eh, recimo, nove zadaće koje ima i nove, će ovlast, nove ovlasti koje ima Europski parlament, da praktički bira novu egzekutivu Europske Prema tome onda će oni, kada se to kompletno još doraste i stigne do ujednačenih regula, isto tako primjenjivati u Njemačkoj, kako je Ustavni sud ostavio to otvoren. Prema tome mislim da nije u redu isto i ovo što su to male stranke u parlamentu ovdje se tako jednostavno prikazale. Međutim, ohrabrilo me opet s druge strane što smo imali kolege koji su kazali da smo trebali i dalje ići. Ali mi smo, s obzirom na iskustva i zadnjeg mandata, mislili da trebamo zastupati jednu koncepciju od dva stupnja. Drugim riječima, prva stupanj ko sada, to ono što je moguće, što je realno da ćemo provesti, a onda ćemo doći sa novim prijedlozima i koji će sasvim sigurno trebati veće savjetovanja i veće javne rasprave sa nacionalnim vladama i nacionalnim parlamentima prije što se donesu zajedničke odluke. A to će biti onaj veći prošireni drugi stupanj. Jer nemoj, vjerujte mi, evropske liste za njih je potrebne su odluke i na nacionalnim razinama, inače to neće proći. A to nam je upravo pokazao je prošli mandat. Prema tome ja vam moram reći, ovo je jedan apsolutno ključni korak u našem sladavanju budućnosti, našem napredovanju. Jer kao što je povjerenica rekla, već se desetljećima na tom području ništa nije događalo, a ovo je stvarno napredak sada. I zbog toga ne bismo to trebali izgubiti taj naš zamašaj i taj naš napredak, jer ako to sada ne budemo iskoristili, onda dugo vremena neće biti izbora, nikakve reforme izbornog zakona. I mi ćemo 2019. još uvijek postupati po onim starim pravilima koje su se pokazali tako deficitarnim. A onda da kažem još onima koji to tu ne žele prihvatiti i koji ne žele prihvatiti da se to kod njih kod kuće ili kod nas kod kuće e, bira na jedan način, onda morate znati da ovdje se ipak bira za Europski parlament i to ide malo onda drugčije. Ali što možemo? Postoje euroskeptici kao što znamo i šta god da mi predložimo oni će biti protiv no na sreću su oni jedna manjina i to treba, ta, treba tako i ostati ti euroskeptici.